Bojim se da ćemo greškom zabraniti recimo papirnate e, čašice koje sadrži neku vrlo malu količinu plastike. Mi moramo pogledati koje su razumne alternative. E, Hvala gospodin Andrew, jedna minuta, izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Prije svega želim zahvaliti gospođi Frederik Kris na ovom izvrsnom izvješću. E, situacija je hitna, planeta je e, pod prijetnjom. Svi to znamo. Stvorili smo e, sedmi kontinent, 80 e, milijuna tona plastičnog otpada. Moramo iznaći novi gospodarski model. To je nešto što je neophodno potrebno jer inače ćemo dovesti u pitanje opstanak ljudskih vrsta i životinskih e, vrsta. Govorili smo o e, kružnom gospodarstvu. Moramo izaći iz ove neoliberalne logike koja navodi ljude da sve više i više troši. troše. Moramo misliti na budućnost naše djece. Danas sobom imamo tekst i glasat ćemo oko teksta koji e, skreće pažnju na opasnost jednokratne plastike. A još uvijek danas pred sobom u ovom parlamentu imamo i plastične slamke i druge plastične proizvode. Moramo u svakom slučaju u okviru naše institucije stvoriti svijest u korištenju ovakvih e, plastičnih proizvoda. Gospođa Šuica, jedna minuta, izvolite živimo u doba plastike i to nitko ne može negirati. podaci su frapantni

Hvala vam. E, kava za ponijeti i plastični e, pribor za jelo postali su nešto samo po sebi razumljivo. Ponekad je teško odustati od takvih navika. Zato je bitno da e, se zabrane oni proizvodi za koje postoje alternative. Što se tiče odgovornosti država članica, želio bih nešto ambicioznije smanjenje kvote plastičnog otpada, u to se ubraja i ambalaža, to nažalost nije prošlo. Tu šansu smo propustili. Ja sam po prvi puta postao nedavno otac. Ja želim svom sinu gledati e, u oči bez grižnje savjesti i zbog toga ovaj e, paket mjera može biti samo prvi korak u pravom smjeru. Hvala vam. Hvala i čestitam na tome što ste postali otac, a sada nastavljamo sa spontanim javljanjem za riječ i sad ću dati e, riječ svima. E, Hvala vam predsjedateljice. Mi smo prva generacija političara i mi razumijemo koja šteta se čini okolišu korištenjem jednokratne plastike. Prva smo generacija onih koji nešto mogu učiniti po tom pitanju. 75% takve plastike završava u morima. Ja dolazim iz Malte, iz otoka nasred sredozemlja mi vidimo strahovito puno plastike na našim obalama, ta plastika završava i u našim ribama, ne smijemo tako dalje. Odluka da se toj plastici stane na kraj dobit će donesena 2021. To je prvi korak u pravom smjeru, ali možemo imati najbolje zakonodavstvo na svijetu. Ako nema izmjena na individualnoj razini, to će biti problem. Male promjene koje gotovo ne primjećujemo mogu e, učiniti dosta toga. Trebamo djelovati sada. Hvala. Julie Ward je sljedeća. Jedna minuta, izvolite. Hvala, predsjednice. Količina, ukupna količina plastike u svijetu se povećava eksponencijalnom brzinom, a imamo e, znači isto tako i svake godine proizvodnju više od 450 e, kilograma domaćeg otpada po e, glavi stanovnika u svijetu u Europi mogu reći da nemamo isto tako nikakvog razdvajanja i ne očekujemo to razdvajanje između industrije i e, također potrošnje plastike do e, 2020. godine u ovom e, parlamentu imamo države članice mi zajedno e, dijelimo isti planet mladi ljudi to znaju i oni traže od nas promjene e, tražimo od vas da podržite isto tako njihove štrajkove za klimu njihove petke za budućnost jer oni inače neće biti naši birači u budućnosti hvala gospodin van langen izvolite Hvala. Ovo je područje e, na koje se Europska unija mora usredotočiti. E, države članice tu ne mogu djelovati samostalno. Čuli smo isto tako tu e, rečenicu proizvod koji se baca kad razmišljamo o tome, onda jednostavno e, smatramo da bacajući to u e, kantu za smeće mi sa svojih očiju, ali moramo isto tako moramo sagledavati sve te e, proizvode koje koristimo i moramo si postaviti pitanje kad bacimo to u smeće kuda taj proizvod završava. Kompanije koji proizvode takve proizvode si moraju postaviti to isto pitanje. Moramo ih prisiliti da si postave takvo pitanje. Mi smo odgovorni e, mladim ljudima, moramo isto tako im čestitati na novom pristupu, a moramo isto tako čestitati našim e, bakama jer ih se moramo isto tako ugledati na njihov način potrošnje. Hvala. Sljedeća gospođa Šodrova u ime EPP-a. Izvolite. Hvala što ste mi dali riječ, dragi kolege. Ja također podržavam ovaj sporazum koji je postignut u trijalogu. E, jako je važno da osmislimo tu široku politiku koja će dovesti do prijateljskog postupanja sa okolišem. Sredstva nisu neograničena kad idem u kupovinu, onda uvijek e, izabirem proizvode koje, koji nisu zamotani u plastiku i koji nemaju ambalažu. moramo svi usvojiti takav pristup. Jako je dobro da i naš parlament više ne koristi u velikim količinama takvu jednokratnu plastiku. Moramo usvojiti, kao što piše u ovom izvješću, i to, tu odgovornost za proizvođače. E, u Europskoj uniji imamo 42% recikliranja, a to je više nego u Češkoj. Hvala. Sljedeći govornik gospodin Sean Kelly, izvolite. Hvala. E, direktivom e, smo čuli također i izjave u ovom parlamentu u kojem se govorilo o upravljanju morima i e, zahvaljujući ovoj direktivi shvaćamo važnost plastičnog materijala i posljedica nezbrinjavanja takvog materijala i njegovog završavanja u oceanima. 80% otpada u moru proizvodi se na kopnu. Dakle, trebamo promijeniti svoj odnos prema takvim proizvodima i promicati odgovornu potrošnju koja također uvažava ekološke alternative. Dakle, ovaj prijedlog komisije da se e, lagane plastične vrećice uvrste u to, nažalost nije prošao, ali upravo te plastične vrećice zapravo izmiču iz zbrinjavanja i njih odnosi vjetar i završavaju dakle, nepovratno u moru i isto vrijedi i za balone. Iako je riječ o biorazgradivom e, materijalu koji se može kompostirati, do toga ne dolazi u morskoj vodi. Trebamo zadati ciljeve zemljama članicama kako bi one djelovale jer one moraju poduzeti mjere, dakle trebaju nam e, ambiciozni ciljevi. Hvala, gospodin Zrojevski ima riječ. Na početku bih želio reći da nisam ekoterorist, no Moramo svi misliti na naš planet. Ovaj prijedlog je jako dobar, jer ali ipak zaboravljamo na nešto ključno. Radi se o procjenjivanju određenih projekata, ali nemamo opći program e, rada i djelovanja gdje ćemo imati isto tako i prioritete. To ćemo onda pretočiti isto tako i u naše konkretno djelovanje. Taj raspored je važan a isto tako nemamo dovoljnu podršku za najbolje prakse. Nemamo sveobuhvatne zakonodavne e, solucije koje će nam omogućiti postizanje ciljeva. Nemamo dovoljno obrazovanje, a nemamo također ni dobar sustav sankcija i kazni za one koje najviše e, e, zagađuju. A sada gospodin Sean Kelly. Izvolite. Da. U okviru odbora za ribarstvo bio sam uključen u ovu temu. Jako mi je drago što danas imamo pred sobom ovaj tekst. Odbor za ribarstvo je ključan za rješavanje ovog problema plastike u e, oceanima. Isto tako svjedočimo i Um, ovom fenomenu uh, ostavljanja ribarskog alata u moru uh, neke stvari možemo brzo riješiti, možemo se riješiti jednokratne plastike, možemo zabraniti određene proizvode to je razuman prijedlog i razuman način. Time ćemo poslati signal industriji da se zagađenje plastikom treba prekinuti, da moramo e, plastiku reciklirati i da ćemo napraviti sve kako bismo e, jednom za svakta e, zaustavili onečišćenje našeg planeta plastikom. A sada potpredsjednik komisije, gospodin Timmermans, izvolite. Hvala. Slušao sam doprinose časnih zastupnika. mogu reći da e, na cijelom političkom spektru imamo podršku za ovaj zakonodavni prijedlog sa ljevice na prema desnici. Mogu reći da smo takav sporazum postigli vrlo brzo, jer gledajući u prošlost prije 3-4 godine nismo mogli misliti da ćemo imati ovakav rezultat pred nama. Mislim da je izuzetno važno da spomenem i one koji su isto tako doprinijeli stvaranju tog osjećaja za žurno djelovanje u europskom društvu. E, oni su svjesni da se neke stvari moraju sada uvesti, da moramo jednostavno riješiti određene probleme, sada početi ih rješavati. Imate e, isto tako e, jako puno različitih e, umjetnika, filmova e, koji su stvorili tu svijet, na primjer prekrasan plavi planet gospodina Attenborougha, imamo obrazovanje koje je sve više uključeno u stvaranje tog, te svijesti da se sada u ovom trenutku treba djelovati. Imamo također akademski svijet koji je posvećen iznalaženju inovativnih rješenja. Mora moramo biti zahvalni svih tim dionicima koji su nam dopustili da se u ovom trenutku nađemo sada u ovom parlamentu. No, slažem se također sa onima koji su rekli da je ovo samo polazišna točka. Imali smo eh, E, također i jedan dugi proces koji nas je doveo do kružnog gospodarstva. Taj postupak je bio jako dug i moramo imati na umu da je pred nama jako puno posla. Isto tako, e, azijske zemlje jako zanima što mi radimo. E, zemlje Latinske Amerike također e, oči svijeta su uperene u nas. Mijenjanje našeg gospodarskog modela ima globalni učinak. U tom smislu nemojte dopustiti ikome da nas obeshrabri. Ako promijenimo naše gospodarstvo, ako stvorimo održivije gospodarstvo, to će utjecati na ekonomije drugih zemalja u svijetu. Već smo svjedoci toga. Isto tako bih želio dodati sljedeće. E, moramo e, biti svjesni da će to utjecati i na ambalaže. U prijedlogu e, stoji također i jedan dio koji se tiče plastične ambalaže. Ona mora biti reciklirana i taj cilj mora biti postignut do 2030. godine. Moramo osmisliti određene prijedloge koje se tiču također i mikroplastike. Njima nije mjesto ni u deterđentima, ni u e, proizvodima za kućanstvo, u kozmetici i tako dalje. Još jednom e, vam govorim, pred nama je hitna situacija. Puno toga još moramo napraviti kako bismo postigli naš cilj taj rad će morati e, zajedno obaviti i sljedeća komisija i sljedeći parlament. Hvala, hvala vam na vašem angažmanu i na vašem doprinostu. A sada dajem riječ izvjestiteljici gospođi Ris. Hvala i čestitam još jednom da uistinu zajedno E, smo došli do ovog rezultata. Zahvaljujem svim kolegama koji su sudjelovali u ovome uz dva izuzeća e, kolegama e, koji zagovaraju Brexit. Oni su se prije svega žalili na gubljenje radnih mjesta a isto bih htjela e, citirati e, predsjednika Kennedyja koji je 63. rekao da je, su određeni problemi stvoreni od strane čovjeka i da isto tako e, čovjek mora riješiti te probleme koje je stvorio. Naravno, Europa nije prva odgovorna, ali je jedna od odgovornih. Mi moramo biti pokretač e, rješavanja. Mogu reći da smo e, sada mi svi krenuli u tom smjeru. Hvala. Hvala. Ovo e, nas dovodi do e, kraja ove rasprave i glasat ćemo vezano uz e, ovo u pet sati danas poslijepodne. A sada dolazimo do izvješća Mihaja Turkana vezano uz gnojidbene proizvode. On je prvi na redu govornika. Izvolite, imate četiri minute. Dragi kolegi, Hvala, gospođo predsjedateljice, uvaženi kolege, poštovani izvjestitelji u Sjeni i izvjestitelji za mišljenje. Zajedno smo odradili sjajan posao i uspjeli smo zaključiti rad na ovom izvješću tijekom ovog saziva i ovo izvješće odražava vaš rad, moj rad, udruženja proizvođača i proizvođača gnojiva. Mi smo svi unijeli se u to i srcem i dušom i uspjeli smo u tome da ovo izvješće bude ispravno i dosljedno i da koristi svim sektorima. Borili smo se dvije godine za svoje ideje kako bismo obranili potrošače, industriju, poljoprivrednike i budućnost poljoprivrede. Evo, sada ubiremo plodove svog rada. Oni su nam na dohat ruke i sada čekamo vašu potporu. Pregovarali smo sa tri predsjedništva, estonskim, bugarskim i tada smo bili doista blizu zaključka i na kraju smo pregovarali sa austrijskim predsjedništvom i konačno smo u prosincu prošle godine dokazali da možemo iznaći kompromise i postići sporazum. Želimo zahvaliti na tome austrijskom predsjedništvu. Bilo je i napetih e, trenutaka, vladale su velike napetosti tijekom e, pregovora i oni koji kažu da je bilo jednostavno raditi na ovome griješe. Želim e, svima je reći da nakon uh, usvajanja izvješća o gnojbenim proizvodima svi subjekti u poljoprivredi mogu jedino biti na dobitku kao i potrošači. Ova nova uredba koja će zamijeniti uredbu staru 15 godina govori o otvaranju jedinstvenog tržišta za sve gnojbene proizvode svih vrsta i to se tiče također i cirkularne ekonomije, a i otvara put uh, u gospodarstvu za sva E, gnojiva i također se spriječavaju onečišćivači. Pola e, gnojidbenih proizvoda u Europskoj uniji nije pokriveno zakonodavstvom i 5% organskog otpada se reciklira i koristi kao gnojivo. A ova nova uredba predlaže zamjenu do 30% E, neorganskih gnojiva. Europska unija sada uvozi 6 milijuna tona fosfata godišnje, ali mogla bi nadoknaditi do 2 milijuna tona fosfora pročišćavanjem biorazgradivog otpada i također e, sa e, iskorištavanjem e, životinskog gnojeva. Ovaj tekst se odnosi na sve onečišćivače poput kadmija u gnojivima i zamjenu istoga fosforom kako bi se smanjila opasnosti po potrošače i po okoliš. Dakle, minimalni Maksimalni prag e, sadržaja kadmija iznosit će, se, e, iznosit će 60 mg po kilogramu i to će se morati postići tri godine nakon stupanja na snagu uredbe. Dakle, u sažetku europski potrošači će uživati u zdravijoj hrani sa nižom razinom teških metala u gnojevima. Europski poljoprivrednici će moći imati e, na raspolaganju sigurnija gnojiva, dakle organska gnojeva koja će slobodno utjecati unutarnjim tržištem i uspjet će koristiti reciklirane tvari u proizvodnji gnojiva, a industrija u ovom sektoru će imati širu lepezu e, izbora za e, sirovinu i time će se izbjeći mogući monopoli i zaštititi tisuće radnih mjesta. Kada je riječ e, o pušenju optica i gnojeva, želim nešto precizirati. Zemlje članice će i dalje moći odrediti vlastite odredbe za stavljanje e, na tržište takvih proizvoda e, na domaće tržište, a može se također davati uzajamno priznavanje između država. Dakle, želim zahvaliti svima i još istaknuti nešto, odnosno trebaju nam odgovarajući poticaj za razvoj tehnologija za uklanjanje kadmija i za zbrinjavanje opasnog otpada sa visokim sadržajem kadmija i zato trebaju značajna sredstva. Na kraju želim reći da sam doista vrlo zadovoljan konačnim rezultatom. Hvala vam lijepa. Elizabeth Hvala. Gospođa Gardini ima riječ u ime odbora Envi. Izvolite, imate jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Moram izraziti svoje veliko zadovoljstvo jer smo u ovom slučaju si uzeli dovoljno vremena i postigli smo, zahvaljujući tome, dobar rezultat. Mislim da je ovo primjer načina na koji strpljenje donosi dobre, kvalitetne rezultate. Mi smo doista učinili nešto vrlo važno. Otvorili smo jedinstveno tržište velikom broju malih i srednjih poduzeća koja su prije bila isključena s njega, dakle, budući da su proizvodila organska, organomineralna grojiva i tako dalje. I to smo učinili obraćajući veliku pažnju i na zaštitu okoliša i ustanovili smo također i granice za sadržaj kamnija što je bilo teško i toga prije nije bilo, to želim istaknuti, a to je osim toga i najniža stopa na svijetu, zato jer ona je najniža je dvostruko manja od naše 60 mg, a nalazimo onda još i 120 mg. Evo, želim zahvaliti svima na zalaganju, Basu tu iznad svega, evo, puta mu zahvaljujem i kao talijanki dozvolite mi da e, se obratim i talijanskim malim i srednjim poduzećima koja su primjer izvrsnosti i koji su prethodnici cirkularne ekonomije i koji su se bavili time čak i prije nego što je to komisiji bilo na kraj pameti. Hvala a mezőgazdasági és Hvala lijepo. U ime odbora za poljoprivredu riječ ima gospodin Huitema, izvolite. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Kao što je već ranije rečeno, znači zaista smo vrlo naporno radili na tom novom zakonodavstvu koje je iznimno važno za poljoprivrednike. Dakle, važno je koristiti znači, e, i organska gnojiva, ne samo kemijska gnojiva. Naravno da su poljoprivrednici ti koji bi trebali truditi se da eh, ostvare eh, izvoz određenih eh, gnojeva i da zapravo neka gnojeva trebaju naći svoj prostor i na međunarodnom tržištu. To je nešto što se odnosi na industriju gnojeva koja je glavni odgovor, glavni odgovorna za emisije štetnih plinova u Europskoj uniji, a potrošač, oni su zapravo najveći potrošači metana. Također je potrebno da osiguramo i zdravi život poljoprivrednicima. Smatramo da to mora biti dobar temelj za bioraznolikost, za zdravi život, za zdrave vode i da se potrudimo da maknemo sa tržišta sva ona gnojiva koja imaju vrlo štetne učinke. Zato mi je jako drago što je Europski parlament napravio nešto za poljoprivrednike. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Riječ ima potpredsjednik komisije, gospodin Timmermans. Hvala vam, predsjednice. Evo, čujem da gospodin Hautema kaže da je uložio mnogo truda. Gospođa Kardini je također radila dosljedno na ovome dosjeu i evo, ovo je sjajan rezultat eh, za poboljšanje uredbe o gnojitbenim proizvodima. Želim zahvaliti izvjestitelju, gospodinu Turkanu, gospođe Gardini, gospodinu Hitom i svima ostalima koji su radili na ovom dosije. Ova uredba doprinosi provedbu načela kružnog gospodarstva što se tiče hranjivih tvari u poljoprivredi. Trenutna uredba o gnojivima pokriva, e, obuhvaća samo mineralna gnojiva, kao što ste rekli. Novom uredbom bi se uveo novi zakonodavni okvir i na taj način bi se znatno pojednostavnio postojeći pravni okvir za organska gnojiva. To bi isto tako bio značajan korak za otvaranje tržišta inovativnim proizvodima te e, obnovljivom otpadu. Naravno, ti proizvodi se moraju proizvoditi u, pod strogim uvjetima kako bi bili sigurni za zdravlje i okoliš. Doista mi je veliko zadovoljstvo što se to pozitivno odražava i na male i srednje poduzeća. To je svakako područje koje želimo poboljšati. E, na organska e, gnojiva otpada polovica proizvoda, e, polovica tih tržišta tih proizvoda. Na taj način se mogu stvoriti nove prilike, nova radna mjesta u EU. Današnjim glasovanjem će ovi proizvodi ući u okvir našeg zakonodavstva i dobit će pristup jedinstvenom tržištu. Istovremeno ova uredba pruža i neke zaštitne mehanizme za zaštitu okoliša i javnog zdravlja. Također postoje obvezujuće granice za pojedine e, tvari kao što su kadmi i neke druge tvari. Mislim da je dobro da imamo zajedničke, e, zajednička granice za kadmi, a kasnije možemo revidirati te iste. Mislim da je ovo dobar balans različitih interesa. Mi vjerujemo da će ovo biti dobro i za europsku industriju proizvodnje gnojiva, e, da će se omogućiti proizvodnja inovativnih proizvoda, to je isto tako pozitivno za poljoprivrednike koji će moći birati među većim, e, većom ponudom e, gnojiva i bit će u mnogo boljem položaju da zaštite tlo od toksičnih onečišćućih tvari. I to je dobro za zdravlje i dobrobit europskih građana i okoliša, budući da će se smanjiti rizik od onečišćenja vode tim onečišćujućim tvarima. Znam da ovaj dom stavlja naglasak na definiranje sigurnih kriterija za zamjenu kemijskih e, proizvoda, e, prirodnim proizvodima, e, to je sastavni dio plana za kružno gospodarstvo, budući da značajno doprinosi provedbi načela e, kružnog gospodarstva u području hranjivih tvari u poljoprivredi. Paralelno s time, komisija radi na tome da se osigura i bolje i integrirano upravljanje hranjivim tvarima kako bi se smanjile, smanjila onečišćenja koja utječu na okoliš i ljudsko zdravlje. Isto tako prerada e, gnojiva omogućuje bolje korištenje hranjivih tvari iz poljoprivrede, ali isto tako i iz perspektive zaštite okoliša. E, zajednički istraživački centar je pokrenuo jedan projekt e, koji omogućuje analizu literature kako bi se definirali uvjeti pod kojima bi se zamijenili, zamijenila kemijska gnojiva kako se ne bi time pojavili novi rizici. Dakle, na tome se radi i e, nacrt studije bi trebao biti predstavljen do kraja 2019. godine. Ti kriteriji tiču se korištenja gnojiva, a ne njihovo stavljanje u promet, tako da to ne utječe, na to ne utječe uredba o gnojbenim proizvodima i ne bi trebalo utjecati na provedbu te uredbe. Međutim, to je sigurno jedna dodatna mjera za u provedbu kružnog gospodarstva. Zaključno, želim još jednom potvrditi našu potporu ovom kompromisnom rješenju. Mi računamo na vas da učinimo ovaj iskorak u pogledu kružnog gospodarstva kako bi ovi gnojbeni proizvodi bili sigurni i za okoliš i za naše zdravlje. To je važan korak u e, pravcu provedbe ciljeva održivog razvoja i izgradnje održive europske budućnosti što je postalo sada važnije nego ikada. Hvala vam, potpredsjedniče Timmermans. Ne vidim gospodina Valesu u vječnici, pa ću zamoliti gospodina Bogovića da uzme riječ u ime kluba zastupnika europskih pučana. Gajan, tudi po zahtevnem trijalogu, uspio zaključiti... Hvala lijepa. E, nakon vrlo zahtjevnog trijaloga i pregovora koji su trajali tri godine, ipak smo uspjeli ostvariti napredak poneprije što se tiče e, mineralnih gnojiva. E, sada je riječ o novim propisima koji se odnose na organska gnojiva, a to može poslužiti kao primjer za kružno gospodarstvo. E, iznimno je važno ne ukloniti hranjive tvari iz e, organskih gnojiva. Apsurdno je e, da se kompost ne koristi kao gnojivo. Međutim, ova uredba nam je potrebna i to sa odredbama koje će nam e, pomoći da spriječimo negativan e, učinak e, gnojiva na okoliš i da spriječimo njihovo daljnje korištenje. Došli smo do kompromisnog rješenja što se tiče kadmija i riječ je o vrlo ambicioznom kompromisu. Ja podržavam i onaj dio koji se odnosi na inovacije i na mala i srednja poduzeća, zato što su ona do sada bila isključena od sudjelovanja na ovom tržištu. Temeljem ove uredbe uredit će se sada i ovo područje. Ovo je velik korak prema naprijed i velik napredak na dobrobit gospodarstva i posebice kružnog gospodarstva. Hvala. Hvala lijepo. Marta Rabela u ime kluba zastupnika socijalista. Hvala vam lijepo. Gnojiva su ključna za poljoprivrednu djelatnost, međutim njihova uporaba može imati i negativni učinak na okoliš i na sigurnost hrane, posebno kada se njima nalaze kontaminanti. E, dakle, korektna uporaba e, je ključna za održivu poljoprivredu, sigurnost hrane i okoliše. Uredba o gnojbenim proizvodima spada u paket mjera za kružno gospodarstvo. Tim zakonodavstvom se žele na e, isti, e, na istu razinu staviti dakle kemijska e, gnojiva sa organskim gnojevima. Ciljevi održivosti i sigurnosti opskrbe hranom te zaštite okoliša također su dopunjeni činjenicom da naši poljoprivrednici mogu nabaviti visoko kvalitetne proizvode posvuda u Europi. Time se također ohrabruje razvoj inovativnih proizvoda što će omogućiti veći prinos u poljoprivredi. To je ključni korak u pravcu uspostave kružnog gospodarstva u Europskoj uniji. Ja nisam u potpunosti zadovoljan postignutim rezultatom, posebno što se tiče kadmija, premda su tu uloženi izvjesni napori, rezultati trijaloga su mnogo manje ambiciozni od e, onoga što smo mi htjeli ovdje na plenarnoj sjednici. Imali smo jednu manjinu u vijeću koja je blokirala daljnji razvoj situacije, tako da mi nismo uspjeli postići ono što je bio naš cilj. Međutim, uspjeli smo postići neke kriterije, tako da je ovaj sporazum ipak napredak u odnosu kadmija što se tiče dakle, dobrovoljnih označavanja, zatim također uvođenje nacionalnih izuzeća u državama članicama koje već primjenjuju niže granice za kadmi na kraju želim zahvaliti kolegi Turkanu, premda naša suradnja nije uvijek bila glatka. E, želim zahvaliti svim ostalim izvjestiteljima u Sjeni, ostalim izvjestiteljima, gospodinu Gardini, gospodinu Hvitemu, e, jer na dobroj suradnji koju smo imali radeći na ovom dosijeu. Hvala vam, gospodin Hok. U ime kluba ecr imate jednu minutu. Michael, thank you. E, przewodnicząca najpierw były drastyczne limity zawartości kadmu na Hvala e, Kao prvo, na početku su postojale e, vrlo rigorozne granične vrijednosti za fosfatna e, gnojiva. To je imalo velik utjecaj i na poljsku industriju jer smo imali druge po veličini proizvođače. E, bilo je riječ o ogromnom e, prometu i ogromnim vrijednostima ove industrije u Europi. Ove iznimno e, restriktivne vrijednosti su ukinute 20 mg po kilogramu, a uvedena je i odredba o preispitivanju. To je doista značajan kompromis i prijeđena je ona granica koja se ne bi trebala prijeći. Naravno, ne postoje nikakve empirijske i dokazi za ove vrijednosti. E, moramo biti svjesni toga kolika je i cijena e, do koje će doći na tržištu, a to će dovesti i do destabilizacije tržišta. E, sadržaj kadmija u tlu u Poljskoj je vrlo nizak. Osim toga, ovaj prijedlog da se organska materija miješa sa umjetnim gnojivima predstavlja vrlo riskantno rješenje jer postoji opasnost od kontaminacije. Umjesto toga mogla bi se izvršiti ulaganja u nove tehnologije. S obzirom na rizik koji predstavlja kadmij, e, ipak sam spreman glasovati u prilog ovog kompromisa. Hvala lijepo. Sada riječ ima gospođa Katajnen iz kluba Liberala. Hvala lijepo. Ja želim zahvaliti pregovaračima. Ja namjeravam glasovati za ovo zakonodavstvo. Naime, smatram da će to omogućiti veću ponudu proizvoda u budućnosti. Isto tako, omogućit će se bolja zaštita zdravlja ljudi, okoliša, imat ćemo čišće tlo i čišću vodu i to sve ulazi u sastav mjera za uspostavu kružnog gospodarstva. Ovom novom uredbom omogućit će se e, dakle cirkulacija hranjivih tvari. Moguća su poboljšanja posebno kada je riječ o vrijednostima kadmija u nekim zemljama. Finska se opredijelila za stroža pravila e, kada je riječ o dopuštenim granicama kadmija u tlu i ne možemo pregovarati o ljudskom zdravlju. To ne može biti predmet pregovaranja. Hvala. Hvala vam. Sljedeći ima riječ zastupnika Hausling na minutu i 30. E, da, drage kolegice i kolege, e, moram tu ipak reći nekoliko stvari. E, tu ima nekih dobrih stvari, ali nisam baš ponosan ovim kompromisom kada govorimo o kadmiju. E, mi smo željeli određenu granicu, došlo je do blokade na vijeću i zbog gospodarskih interesa, tako da na koncu imamo jedan dosta e, slab kompromis e, sa nezadovoljavajućim graničnim vrijednostima. Ne možemo biti zadovoljni s tim jer nakon što gnojivo završi u tlu, dugoročno gledano završit će u hrani i zato ne možemo biti zadovoljni s ovim kompromisom i upravo zato nam je drago da će komisija preispitati ovo rješenje za par godina i nadamo se da ćemo onda doći do ambicioznijeg rješenja. Ipak e, ćemo ovo podržati jer e, nakon dugogodišnjih pregovora ipak sada imamo nešto pred sobom e, i definirali smo određene granične vrijednosti. Međutim, moram jasno reći, blokada od strane vijeća doista nije bilo nešto što je za pozdraviti. Podsjetio bih da suradnja između odbora IMKO i odbora NV nije uvijek protjecala bez problema. Trebalo nam je tri godine da bismo došli do rasprave koju sada možemo okončati, ali želim još jednom naglasiti. To može biti samo početak, jer u konačnici moramo doći do graničnih vrijednosti od 20 miligrama. Hvala. Stefan Ek, Ek Hvala vam lijepo. Zastupnik Ek iz Kluba zastupnika Europske ljevice na jednu minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Potražnja za zdravom hranom iz ekoloških pogona neprestano raste i zato postoje valjani razlozi. Ljudi se boje da će biti otrovani kontaminiranom hranom. Kadmiju u gnojivima može dovesti do teških oboljenja. Trenutačna izloženost kadmiju u Europskoj uniji daleko je viša nego što to može podnijeti ljudski organizam. Moramo toga biti svjesni. Sve što što prekoračuje ovu granicu od 20 mg po kilogramu e, mora se odbiti iz zdravstvenih razloga. Preporuka EFSE e, koja ističe e, fosfate kao glavni uzrok nije nešto što dalje možemo ignorirati. Međutim, to nije spriječilo određene krugove u ovom domu da ponovno izađu u susrete željama eh, određenih lobija. Moramo nešto učiniti, ne smijemo propustiti šansu da nešto učinimo za kakvoću tla i na dobrobit naših građana. Nisam zadovoljan s ovim izvješćem. Hvala. Hvala vam lijepo. Zastupnica Trošinski, izvolite imate jednu minutu. Hvala vam lijepo, gospodine povjereniče. 50% tre, gnojiva koja se trenutno nalaze na tržištu nemaju pristup jedinstvenom tržištu. Ovim izvješćem će se prekinuti s tim narušavanjem e, tržišnog natjecanja koje handikapira čitav jedan gospodarski sektor koji nudi određeni potencijal za budućnost e, e, poljoprivrede u Europskoj uniji. Ovo izvješće je sastavni dio paketa o kružnom gospodarstvu i time su nadvladane određene prepreke, pa čak i neka geopolitička pitanja. Neki nisu dali ciljeve gospodarskim subjektima i odgovarajući vremenski rok kako bi se uskladili sa novim kriterijima sukladnosti. Međutim, ipak je postignut odgovarajući sporazum koji bi trebalo brzo e, uspostaviti, odnosno provesti u dijelo i pritom E, posebno mislim na e, francuske gospodarske subjekte iz ove gospodarske grane kojima će ovaj sporazum sigurno biti od koristi. Hvala. Imamo plavi karton za vas od gospodine Egnjua. Prihvaćate li odgovoriti na pitanje? Izvolite. Slaže li se moja kolegica da bez obzira što se kadmi nalazi u fosfatnim rudama, da je tamo siguran. Međutim, ako se izvadi da bi se zadovoljili kriteriji zakonodavstva Europske unije, to postaje koncentriran na toksični kontaminant i ne postoje jednostavna rješenja za njegovo zbrinjavanje. Hvala vam, dragi kolega, da u pravu ste. Kada se Europska unija nešto umješa, sve postane toksično, sve se proglašava toksičnim. Me, ali u ovom konkretnom slučaju, kao i u nekim e, drugim e, pitanjima, nije još jasno kakve će točno biti posljedica ovog novog zakonodavstva i nadamo se da će se to riješiti tijekom vremena. Hvala vam lijepo. Sada dajem riječ gospodinu Rozatiju. Hvala lijepa. Ovom uredbom otvara se e, europsko tržište za nove e, proizvode i organska gnojiva. Posebno sam e, zadovoljan odlukom koja se odnosi na granične vrijednosti za kadmij E, drago nam je što su uvedene granične vrijednosti, ali isto tako smo zabrinuti e, zbog razine u svakom slučaju e, riječ je o restriktivnim graničnim vrijednostima koje će dovesti do povećanja proizvodnih troškova. To postavlja i određene tehničke zahtjeve na proizvodnju gnojiva. To će dovesti do značajnih negativnih učinaka što se tiče konkurentnosti ove industrijske grane. Ono što je i nadalje nejasno su načela koja se odnose na stavljanje u promet organskih eh, sredstava. Riječ je i o stavljanju u promet drugih proizvoda koji ne nose sa sobom potrebnu učinkovitost, a isto tako će dovesti do povećanja troškova. Poljska je veliki potrošač, ali isto tako proizvođač gnojiva. E, dobro je da se uređuje europsko tržište jer stalo nam je osim toga i do e, sigurnosti potrošača. Međutim, ne smijemo dovesti u pitanje konkurentnost ove industrijske grane. Hvala. Hvala vam lijepo. Gospodin Aguilera Garcia, ime kluba socijalista. Buenas tardes, presidenta. Dobar dan, predsjedateljice. Puno hvala. Htjela bih se pridružiti ovoj raspravi s nekoliko pitanja. Ovdje govorimo o uredbi e, u okviru paketa za kružno gospodarstvo, a to je uredba koja će stupiti zapravo na snagu e, e, za 20 godina i zato je potrebno napraviti određene promjene i aktualizirati temu. Trenutna gnojeva su ključna za poljoprivredu, ali istina je da nepravilna uporaba može dovesti do važnih rizika za ekologiju, zdravlje ljudi i e, e, učinak na tlo. E, upravo smo zadovoljni zbog toga, zato što su gnojiva i organskih materijala također uključena u prijedlog nove uredbe. Kada govorimo o tim organskim gnojivima, ne smijemo zaboraviti da je nužno nastaviti inovacija sa inovacijama, povećavati učinkovitost, e, povećavati e, znači, kvalitetu i to ne samo kod kemijskih gnojeva, nego i kod organskih gnojeva, što je iznimno važno. Ja e, jesam za sporazum o kadmiju. E, smatram da je to stajalište uravnoteženo, da je riječ o tih 60 mg po kilogramu fosfora i to smatramo da e, nije samo stajalište jedne strane, nego sporazum između svih strana. I zato smatram da je to prikladno smanjenje za trenutne potrebe. Puno hvala. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku De Castro, imate jednu minutu. Predsjednice, povjereniče, dragi kolege, e, kvalitetna gnojiva jesu i bit će uvijek jako važni za razvoj e, produktivnijih poljoprivrednih proizvoda i također će biti održiviji s obzirom na to e, da u budućnosti moramo odgovoriti još većem pritisku izazova za proizvodnjom više hrane, a zagađujući manje. Zato želim zahvaliti kolegi Marku Taravelu na izvrsno obavljenom poslu zajedno svjetiteljem Turakanom, s obzirom da ćemo uvrstiti i druge vrste gnojiva na tu listu, e, ograničivši e, čitav niz onečišćivača te smanjiti što je više moguće njihovu količinu. To je u interesu naših poljoprivrednika, ali i svih europskih građana. E, ovo nam je pokazalo kako je Europska unija vodeća, ima vodeću ulogu na svjetskoj razini u tome da stvara odgovarajuće uvjete za e, sve veće širenje i proizvodnju inovativnih proizvoda koji imaju sve manji ekološki otisak, a sve to u okviru paketa za kružno gospodarstvo. Hvala. Zahvalja, a sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Dopustit ću e, da iznesu svoje mišljenje dvoje govornika, gospođe gospođa Šojdrova i Kati Piri. Zahvaljujem, predsjedateljice. Da, e, ovdje smo puno toga postigli, ali govorimo i o izgubljene prilici za poljoprivrednike. Ja se već godinama bavim e, pitanjem priznavanja mineralnih gnojiva i substrata. Dakle, ovdje se o tome e, ništa ne govori, e, bez obzira što Europski parlament insistira na tome, nego se moramo zadovoljiti samo e, usmenom izjavom Europske komisije. Pitanje, dakle, povjereniče Timmermans, ima li jamstava da će se kroz delegirane akte to priznavanje organskih, odnosno mineralnih gnojiva koji će se smatrati ekološkom zamjenom. E, hoće li upravo ta usmena izjava komisije, biti obvezujuća? Ja mislim da neće. Upravo zato upućujem apel e, ministrima u Nizozemskoj, Francuskoj i Njemačkoj e, i pozivam ih da iskoriste te delegirane akti. Ja ću to nastaviti pratiti narednih nekoliko godina, te se nadam da ću i ja nastaviti razrađivati to zakonodavstvo narednih nekoliko godina. Zahvaljujem, a sada dajem riječ zastupnici Mihajli Šotov. imate jednu minutu. Kovat spravodaji eh, za dosaženi kompromis. Zahvaljujem. Zahvaljujem izvjestitelju na ovom kompromisu koji je uspio postići. On je prihvatljiv i za poljoprivrednike, a i za one koji žele zdravu hranu i zdravi okoliš cijenim smanjenje ograničenja za teške metale, posebice za kadmi. E, tako ćemo doći do povećanja kvalitete, do veće sigurnosti hrane, do bolje zaštite okoliša i do bolje zaštite tla. Vrlo često se govori o problemu onečišćavanja e, vreonskih voda upravo e, zbog svega onoga što je sadržano u gnojevima koji se danas koriste. Također podržavamo rezoluciju i kao rješenje tog problema nama treba mehanizam e, dobrovoljnog usklađivanja istraživanja jer na taj način možemo smanjiti administrativno ograničenja. Nije potrebno registrirati pojedinačne proizvode kroz nacionalna zakonodavstva. Ja mislim da je današnja rezolucija vrlo uravnotežena i podržat ću je. Zahvaljujem. A sada dajem riječ povjereniku Timmermansu. Imate dvije minute, izvolite. Um, e, poštovana gospođo predsjedateljice, E, čuo sam jedno konkretno pitanje od jednog zastupnika, da ću odgovor. E, elaborat će biti gotov prije kraja godine. Dakle, studijsko izvješće neće proći puno vremena, dobit ćete rezultate studije. A s obzirom na obuhvat studije imamo dovoljno jamstava. E, tako da vas pozivam da i dalje to pratite i preuzmete informacije i studije kada bude na raspolaganju. A što se tiče preostalih komentara i ovog E, dosjea. Ovo je dobro rješenje za poljoprivrednike, za mala i srednja poduzeća. Ovo je dobro za okoliš, a ponajprije je to na dobrobit našeg zdravlja i zato je to korak prema naprijed. E, pratit ćemo situaciju na ovom području kako bismo mogli uvoditi izmjene u budućnosti, međutim glasovanje danas doista nas vodi u pravom smjeru. Hvala. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. E, zahvaljujem na radu vašeg tima. Sada e, na kraju rasprave riječ dajem izvjestitelju e, dvije minute. Hvala lijepa. E, zahvaljujem potpredsjedniku Timmermansu, zahvaljujem i kolegicama i kolegama na svim komentarima. Osvrnuo bih se na neke komentare i E, gospodina Kalasa, Durenta, Mastonke, Vitemana. A isto tako zahvaljujem i gospođi Gardini, između ostalog, jer smo imali sa svima odličnu suradnju. E, što se tiče suradnje s kolegicama i kolegama. Međuinstitucijski pregovori bili su kvalitetni, bili su uravnoteženi i jedino što sada mogu reći je pozvati vas da jednoglasno podržite ovo izvješće. Hvala. Zahvaljujem. Još jednom čestitam izvjestitelju. Ovime zaključujem ovu točku dnevnog reda. Sada je na dnevnom redu glasovanje. Hvala. a regolamento prego kolega e e, predsjedniče ja bih e, htio uložiti prigovor na temelju članka 162 poslovnika. To je prigovor koji se tiče izvješća Juri A8 025 2008, a to je znači autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu. Glasovanje o amandmanima. Dakle, uložili, znači, imali smo i e, znači, glasovanje za, glasovanje protiva. Trebalo je glasovati za izmjenu amandmana. I upravo zbog toga predsjedatelju e, tražimo od predsjednika Europskog parlamenta odluku po tom pitanju. E, dakle, budući da ćemo sutra imati ponovno glasovanje, budući da je jasno da postoje neki eurozastupnici koji su izmijenili svoje prvotno glasovanje i koji su e, greškom bili zabilježeni u glasovanju, možemo li napraviti nešto po tom pitanju? Zahvaljujem vam na vašem prigovoru, ali u skladu prema poslovniku e, isprava glasovanja ne može izmijeniti rezultat glasovanja. Dakle, izmjene koje se naprave nakon glasovanja e, su moguće, kao što i sami vi kažete. To se onda registrira i objavi, ali one ne mogu izmijeniti konačni ishod glasovanja, nažalost. Tako nam kaže poslovnik. Ja ću vaš zahtjev prenijeti predsjedniku, ali vam evo odmah kažem da je poslovnik po tom pitanju vrlo jasan. Zahvaljujem. Ako nema drugih e, pitanja u vezi poslovnika, onda krećemo odmah s glasovanjem. Imamo znači e, okvir za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih stranu, znači to je izvješće Winter i Swinburne. Imamo još jedno pitanje u vezi poslovnika? Nemamo. Dobro. Onda krećemo na izvješće e, Winter Swinburne, okvir za oporavak i sanaciju središnjih drugovih ugovornih e, strana, e, izmjena uredbe. Znači dajem riječ gospodinu Swinburne, izvolite. Thank Hvala lijepa, bit ću vrlo kratka. Izvjestitelji u Sjeni i ja i su izvjestitelj Podnijeli smo ovaj dosije na konačno glasovanje jer je među institucijskim pregovorima eh, jer institucijski pregovori koji su predviđeni na razini ovog doma još uopće nisu počeli eh, Ovaj tehnički dosje važan je za buduću održivost financijskog tržišta. Ovom uredbom e, treba se riješiti problem e, rizika koncentracije e, središnjih drugih ugovornih strana. Trebalo se predvidjeti krajnje